Okay, so with this we can uh, move on with our Evo ga, možemo nastaviti sa sastankom odbora IMCO. Najprije imamo usvajanje zapisnika, ukoliko nema komentara, a ne vidim da ih ima, onda možemo to smatrati usvojenim. Kao što znate, ovaj sastanak se prenosi preko interneta, želim vas obavijestiti da Imamo novi broj e, imkova lista koji je na raspolaganju, newsletter. Prelazimo dakle na izvješćivanje o tekućim međuinstitucijskim pregovorima. Prije nego pređemo na dosije. Želim zahvaliti tajništvu, ljudima iz tajništva i svim savjetnicima, jer puno posla je pred nama ovih dana, tako da se do, doista želim svima zahvaliti na odličnom poslu. Dakle, prvo izvješće tiče se Europskog akta o usklađivanju zakona. Morten Lokegard, izvjestelj. Hvala predsjednice. Ja želim posjetiti što se događalo na prvom trijalogu. Možemo reći da nije bilo previše iznenađenja. Imali smo dobar trijalog. Prvi od četiri koji su zakazani. To je bilo petog ožujka. To je bilo standardni prvi sastanak, možemo reći. Ja sam predstavljao prioritete i stave parlamenta, vijeće je uradilo isto sa svoje strane, što znači da nije došlo do pravih pregovora. Dakle, sve je proteklo glatko. Jasno nam je da ovi pregovori neće biti laki, niko to, nitko to ne očekuje, no evo, naglasio sam da mi u parlamentu očekujemo napredak po ovom dosjeu. Ja s pravom mislim da možemo nešto napraviti, ne puno, ali ipak možemo ostvariti neke rezultate u ime ljudi s hendikepom u Europi. Jedna stvari koju želim spomenuti i koju sam spomenuo na sastanku jeste poljoprimjene. I zahtjevi za pristupačnost, zatim e, gradarstvo od ključnog značaja za e, i pravila s tim u vezi, zatim operativni sustavi, samoposlužni terminali, prvi prilog isto tako tehnička stvar, izuzeća za mikropoduzeća, to je moja ključna tema i granica preko koje neću prelaziti. Zatim pitanje opterećenja, korištenje normi i oznaka CE i C. Dakle, kao što vidite, ima puno toga o čemu treba raspraviti, što treba provjeriti. Tako da ne predviđam da bi to moglo brzo i glatko teći, no u svakom slučaju Očekujem da će vijeće imati pozitivan stav glede parem nekih od ovih tema. Temeljem onoga što sam čuo na sastanku, postoje neki zajednički stavovi s vijećem, a naravno i s komisijom. Tako da mislim da je opravdano vjerovati da će stvari teći i ići naprijed. 12.4. imamo sljedeći trijalog i radimo na dnevnom redu za taj sastanak. Hvala. Hvala vama, Morten. S obzirom da Dita još nije došla, onda ćemo preći na ažuriranje pregovora o ugovorima usporici digitalnog sadržaja. Gospođa Gebhardt je izvjestiteljica. Hvala, gospođa predsjedateljice. Da, radi se o doista vrlo teškom dosjeu i s obzirom da pod člankom 55. 55. Eh, pokušavamo objediniti dva odbora koja nisu uvijek jednakog eh, mišljenja. Tu smo se mi više usmjerili na potrošače, a Juri više na tehničku stranu i eh, stoga nije baš jednostavno napredovati, no ipak uspjevamo. I ja sam optimistična da ćemo na koncu još pod bugarskim predsjedanjem uspjeti e, usvojiti privremenu odluku. To bi naravno bilo jako lijepo. Razgovarali smo skoro o svim temama i iznašli smo dogovor i razumne dobre kompromise. Otvorena su još samo tri pitanja tri pitanja koja su dosta značajna, dakle uvijek ona najznačajnija pitanja dolaze na kraju. E, jedno pitanje je što ćemo sa softverom koji je ugrađen. Mi smo mišljenja da to pitanje treba rješavati pod pitanjem digitalnog sadržaja i svime što je povezano sa digitalnim, a ovaj dosje trenutačno ne pokriva sve što bi bilo potrebno i mislim da nećemo u ovom zakonodavnom razdoblju uspjeti iznaći rješenje. Dakle, radi se o ugrađenim softverima i e, ne smijemo se dopustiti da se ne regulira to pitanje. Mi ćemo kao Europski parlament ostati pri svojem stajalištu. Zatim drugo pitanje je pitanje e, jamstvenih rokova i usklađivanja. Mi smo već rekli da e, želimo potpuno usklađivanje, a vijeće ostaje pri stajalištu minimalnog usklađivanja i nije spremno odstupiti od svojeg stajališta, dakle izići nam u susret, stoga je to vrlo teško pitanje i u iduće vrijeme ćemo vidjeti kako će se stvar razvijati. Mi ćemo kao Europski parlament e, naravno ostati vezani odlukama odbora i naravno da i dalje branimo ovo stajalište vezano uz potpuno usklađivanje i moram reći da ne razumijem vijeće baš ovome u području osim velik, osim u Ujedinjenoj kraljevini i Nizozemskoj ne postoji nikakva regulativa Dakle, ne radi se o tome da želimo izmijeniti postojeće zakone u državama članicama, nego prvi put želimo to regulirati i sad na europskoj razini kako bi e, napredovalo jedinstveno tržište i zato ne shvaćam zašto e, je vijeće protiv, ali možda ćemo još na kraju iznaći dobro rješenje. I treće pitanje. Mm, ovoga tjedna smo razgovarali o zaštiti podataka kao što znate i izvan parlamenta se vodi žustra rasprava i rečeno je da moramo iznaći regulaciju, moramo ako se ne pridržava netko zaštite eh, podataka, iznaći kako ćemo to regulirati i E, u međuvremenu vijeće nam je izišlo u susret, dakle nećemo imati dodatni članak, ali uvodnu izjavu i mislim da će ta uvodna izjava onako kako sada izgleda prihvatljiva i predlažem da ju prihvatimo kako bi onda po drugim pitanjima mogli napredovati. Toliko od mene za sada. Thank you very much. E, hvala. Prelazimo zatim na dosije o ispitivanju proporcionalnosti. Andres Švab je izvjestitelj. Hvala, gospođo predsjedateljice. Jučer smo održali treći trijalog sa bugarskim predsjedništvom i iznašli smo politički dogovor. Pa se želim zahvaliti svim suradnicima iz tajništva koji su doista odradili odličan posao i sada želim ukratko sažeti što smo postigli. Kao prvo, doista mogu potvrditi, kao što je rekla gospođa Gebhardt, nisam uvijek shvatio što je vijeće točno htjelo, ali to sada nije ni tako važno, jer smo se na kraju dogovorili oko dobrog kompromisa. Države članice, kao što je to naznačeno i u izvješću, osim ove reguliranja u području profesija ostaju nadležne za regulaciju zanimanja. To smo još jedan puta sada pojasnili u članku prvom. Zatim smo sa državama članicama postigli dogovor da u sektoru zdravstva uključimo i jedan e, zahtjev da oni dobiju posebni status i u skladu sa člankom 168. ugovora Europskoj uniji njega treba uzeti u obzir kada se regulira kada se reguliraju profesije u zdravstvenom sektoru i vijeće je na početku odbilo taj zahtjev, nije uopće htjelo razgovarati o, temu, o temi zdravstva. A u području preko e, graničnih usluga smo uspjeli postići dogovor oko načela proporcionalnosti. Negdje smo e, unijeli neke izmjene u uvodne izjave, Pokazali smo spremnost na kompromise, ali proporcionalnost je i već danas e, na snazi, no ne drže se sve države članice toga. Stoga želim e, apelirati da kada se e, radi o profesijama u zdravstvu, da tu zauzmemo pozitivan stav. Zatim postoji i dogovor sa državama članicama da se uključi i javnost. Zatim e, postigli smo dogovor oko tajnosti argumenata kada se radi o regulaciji profesija i osim toga smo uspjeli i na nekim drugim mjestima obraniti stajalište Europskog parlamenta, no nismo uspjeli eh, ograničiti rok na jednu godinu, rok provedbe. Države članice su se založile za dvije godine, mi smo na kraju to prihvatili, a osim toga imamo i popis uvjeta, eh, saželi smo ih u članku šestom, stavku četvrtom i to smo eh, prihvatili Dakle, e, vijeće je inzistiralo na tome i mi smo to prihvatili i nažalost vijeće se nije pokazalo spremnim e, prihvatiti odluku e, Europskog suda u području primjene ali e, mi ćemo također uraditi još i element e, zaštite potrošača uvodne izjave. Mislim da će svi klubovi biti zadovoljni i zato se nadam da će vijeće e, na kraju i prihvatiti ovaj politički dogovor kako bismo to mogli poslati na plenarno na glasanje. Puno hvala. Andreas. hvala vam, Andreas. Sada imamo izvješće o Europskom zakoniku o elektroničkim komunikacijama. Dita Hrancova, izvjestiteljica. Hvala predsjedateljice. Od zadnjeg izvješća pred vama imali smo 28. Eh, veljače i jučer dva sastanka trijaloga. Rasprave 28.2. bavile su se eh, odredbama o krajnjim korisnicima, brojne stvari još nisu riješene. Pitanje je koje usluge trebaju biti pokrivene, dobro iznapredovala, no imamo još veliki broj otvornih pitanja koje se tiču otvorenih e, međupersonalnih komunikacijskih usluga. Pitanje razine harmonizacije i dalje je otvoreno. A što se tiče odredaba, brojne stvari su riješene. Trebamo vidjeti koje vrste obveza treba uključiti glede javnih sustava upozoravanja. Moramo imati odredbe interoperabilnosti. Jučerašnji trijalog bavio se prvenstveno univerzalnom e, obvezom pružanja usluge i nismo uspjeli, iako smo htjeli govoriti o krajnim korisnicima sa e, hendikepom veliki napredak je napravljen, ali treba još raditi kako bi se pripremilo sljedeće političke rasprave. Komisija je preuzela obvezu da radi na iznalaženju kompromisa Još uvijek nismo dobili njihov tekst, ali ovo je pozitivna naznaka praćenja naših želja i u svakom slučaju parlament će biti uključen u izradu zaključnih e, sporazuma. U svakom slučaju nadamo se predsjedateljice da ćemo zaključiti ovaj dosije pod bugarskim predsjedanjem. Hvala. Hvala vam, Adita. Sve možemo dakle zaključiti izvješća o tekućim međuinstitucijskim pregovorima i događajima. Sada prelazimo na usmeno pitanje o jedinstvenim punjačima u okviru direktive o radio, radijskoj opremi. Im koji je uvijek bio zainteresiran za praćenje provedbe europskog zakonodavstva, kao što znate, i naravno i o direktivi o radijskoj opremi, a osobito pitanje jedinstvenih punjača, a to je tema naše današnje rasprave. Podsjećam vas da je direktiva o radijskoj opremi ovlastila komisiju da usvaja delegirane akte o zajedničkim e, jedinstvenim punjačima. To je bila važna stvar za parlament. S obzirom da komisija nije napredovala u izradi tih delegiranih akata, koordinator IMKOA odlučili su da ćemo mi kao odbor uputiti pitanje koje zahtjeva usmeni odgovor. Tako da molimo komisiju da se na sastanku našeg odbora očituje. I zato dajem sada riječ e, predstavnicima komisije, konkretno načelniku službe, načelnici službe DigiGro, koja je nadležan za ovo pitanje. Izvolite imati riječ. Hvala predsjednice, dobro jutro. Ja bih vam iznijela situaciju po ovom pitanju. Dakle, kao što ste upućeni, komisija promovira dobrovoljni pristup ovom pitanju, jer mislimo da je to vjerojatno najprikladnije rješenje kako bi se zadovoljili politički ciljevi i preporuke za stavljanje tržišta, isto tako ne bi narušavali tehnološki razvoj. I to se temelji na uspješnom eh, prethodnom memorandumu razumijevanja. Uložili smo veliki napor kako bismo došli do konsenzusa za ovaj obnovljeni dobrovoljni sporazum među dionicima iz industrije. Imali smo brojne razmjene gledišta između predstavnicima industrije, imali smo brojne sastanke i Jučer je objavljen novi memorandum o razumijevanju. S naše strane mi i dalje smatramo da je vrijeme razmisliti, odnosno uzeti u razmatranje regulatorni pristup. Umeđu vremenu također smo poduzeli mjere kako bismo se postarali da tržište za punjač e, je održivo, da se poštuju postojeća sigurnosna pravila. Dakle, obratili smo se tijelu za nadzor tržišta koje je zaduženo za Lobotek direktivu da naprave svoju ocjenu ovog pitanja i poduzmu nužne mjere glede provedbe. Dakle, takva je situacija i sa zadovoljstvom ću odgovoriti na sva moguća pitanja. Hvala. Najljepša hvala vama. Sabine Verheim u ime Europske stranke ima riječ. Hvala. zadnje vrijeme smo puno raspravljali o provedbi i o pitanjima prijedloga uredbe i jedno pitanje koje se stalno postavlja i koje još uvijek nije riješeno, iako smo to obećali svojim građanima, da na kraju imamo jedinstvene punjače kako bi sva poduzeća imala iste izglede. Pa me zanima što Europska komisija namjerava poduzeti kako bi na kraju doista imali e, nekakav napredak po pitanju jedinstvenih punjača. Thank you very much. And then for SN... Znači, hvala ime gospođa Hvala, gospođo predsjedateljice. Kada smo prije četiri godine okončali zakonodavni rad, već tada smo kritizirali da Europska komisija e, od e, industrije očeka da se sama obveže na to, a mi smo rekli ne, to ne može biti tako, mi se moramo pobrinuti E, za to. Dakle, mislim da je sramotno da Europska komisija još uvijek očekuje od industrije da će se sama obvezati na konkretne korake, iako znamo da se to neće dogoditi. Mislim da nije prihvatljivo da to stalno odgađamo. Čula sam da kada se pripremao ovaj dosje, da je Europska komisija tvrdila da se radi samo o punjaču za mobilne telefone, a ne za ostale uređaje. Zato što se u uvodnom izjavu eksplicitno navode e, mobilni telefoni. I kada smo izrađivali ovaj zakon, još nisu postojali tableti. I e, mi smo znali da će se u međuvremenu E, na tržištu naći nova tehnologija i da moramo razviti jedinstveni e, punjač za sve uređaje. Uvijek govorimo o održivosti, o zaštiti okoliša, o sirovinama koje treba štediti, prije svega kada se govori o rijetkim sirovinama a istovremeno ništa ne poduzimamo. Ništa ne poduzimamo, to je nedopustivo. Mm, doista vrijeme je da građani e, vide da se nešto poduzima. Dakle, svaki puta kada građani kupe novi uređaj, bacaju stari punjač i uzimaju novi. Mislim da je to neprihvatljivo i da se moramo pobrinuti za to da se situacija promjeni. I zatim, draga komisija, komisija mislim da nije dovoljno reći da mi očekujemo od industrije da se sama obveže. E, vjerujte mi, to nikada neće polučiti rezultate. I nemojte mi reći da nije moguće da Europska komisija prisili industriju da nešto učini. Kada smo uvodili katalizatore za vozila, isto nismo pitali je li to jedina mogućnost, jer smo rekli da, moramo nešto napraviti. I rekli smo da, treba nam katalizator. E, postojale su i neke druge tehnologije. Dakle, pitam se zašto je to moguće u slučaju katalizatora, ali nije moguće u slučaju punjača za e, mobilne telefone ili računala. Molit ću lijepo, moramo jednako postupati i molim Europsku komisiju da ozbiljnije shvati svoje zadaće. Thank you very much. Uh, hvala u ime Ja želim postaviti pitanje komisiji. A to je kako komisija razmatra tu tendenciju ka bežičnom punjenju i kako misle da to može utjecati na zahtjeve o jedinstvenom punjaču. Dakle, to je povezano uz ovo što je gospođa Gebhardt rekla o novim uvjetima. A u ime Aldea Dita Hranzova. Hvala lijepo. Evo, moram reći da se slažem sa ovim i nadam što je kazano, jer ja sam se nadala da će nam komisija iznijeti malo više detalja u ali s druge strane apsolutno podržavam ovaj delegirani akt kao e, komisijin jer ovo dobrovoljni akt nije do sada donio rezultata. Mislim, nadam se da će to dovesti do toga da se ostvari onaj ishodišni cilj parlamenta, a to je da smanjimo e, opće otpad iz domaćinstava kao i otpasni otpad. Osim toga, nadam se da ćemo sada na tržištu naći metode koje će uzeti u obzir nove tehnologije i inovacije. Tako da krenemo, to nas vodi zapravo prema tome da imamo dva puta, da imamo dvija načina dvije vrste i mobitela i telefona sa punjačima, bez punjača, da to ide bežično, odnosno klasično. Mislimo da će to omogućiti potrošačima i da smanje količinu otpada, pogotovo opasnog ili skupog otpada, a s druge strane da imaju veći izbor i da imaju bolju uslugu i bolju robu. Prema tome, ova opcija isto i bežičnog punjenja tu igra važnu ulogu. Hvala lijepo. Julija Reda ovdje nije nazočna. pa ako imamo li još nekog člana, ako nemamo, kao što vidim, niko se ne javlja za riječ, onda komisija ima ponovno riječ. Hvala. Kao što sam već prije spomenula, mi razmišljamo o tome kakav će biti naš e, regulatorni pristup. Očito da moramo procijeniti različite opcije koje su na stolu i sad s obzirom na opseg i područje djelovanja da li ćemo dakle pokriti samo smartfonove ili sve vrste uređaja. Dakle, ako bi Zašto smo zapravo insistirali prvo na onom dobrovoljnom pristupu? Jer smo mislili da bi to bio najbolji način da se realiziraju naše preporuke koje smo imali, a da se s druge strane promoviraju inovacije. Kad smo mi počeli, onda se smatralo da USB bude obavezan 2017. za sve punjače. A kad smo krenuli tim pristupom, onda je već to bilo zastarjelo, dok smo mi dotle došli, zato što je tržište već išlo prema energetske učinkovitijim, novim, inovativnim rješenjima. Prema tome, kao što je gospođa Šarencova rekla, doista ako kod našeg regulatornog propisa, pristupa moramo svakako osigurati da to bude dinamičan pristup koji je otvoren za sve inovacije, da ih pratimo u hodu, a ne da kasnimo stalno. Dakle, mi razmatramo različite opcije i gledamo koje bi bile tehnička rješenja najbolja kako će se to odraziti onda i na naš područje primjene ovog, da li će se dakle to primjenjivati samo na smartfonove ili na sve vrste uređaja i sve vrste punjača. Uglavnom mi ćemo sad to pripremiti za sljedeći sastanak radne skupine koji će se održati 16. travnja, upravo radne skupine ovoj direktivi. E sad u vezi ovog bežičnog punjenja. I to je dio tih inovacija. Moramo osigurati da sve što se razmatra za regulatornu opciju je da to bude onakav regulatorni pristup koji će u budućnosti omogućavati, pratiti sve inovacije na tržištu. Trenutno ne možemo predvidjeti kad će se ti razviti bežični punjači i kad će oni biti u širokoj uporabi i prodaji. Vjerojatno će prvo ići za one najskuplje i naj, viših kategorija, a ne možemo predvidjeti kad će to se moći kupiti za sve i kad će to biti na raspolaganju dakle, za sve vrste uređaja. U svakom slučaju naše rješenje regulatorno ne smije nigdje kočiti inovativnost niti napredak tržišta i tehnologija nego ih mora pratiti. Hvala lijepo. Mislim da je to, mi smo usvojili pitanje za usmeni odgovor. Sada hvala lijepo Europskoj komisiji, mi smo malo ispred vremena, pa bih onda malo prekinula sastanak do 11 sati jer onda imamo glasanje. Hvala lijepo komisiji što nam e, što je nam je došla na sastanak i odgovarala, a mi sad imamo pauzu do 11. Okay, um, welcome back um, everybody. Dobro, došli natrag. Svi na našem sastanak. Mm, prelazimo sad na glasanje. Ali prije naše glasanja o zamaljena sam da provedem kako se to zove, dakle glasanje o pristupu. Odnosno ne pristupu baš, nego da vidimo, e, otvaramo izbore, da vidimo da li će biti gradonačelnik Genta ili ne. And one more person has to vote. Ah. Još nam fali jedna osoba, treba glasati. Evo, zatvoram to glasanje. Dakle, ja ću biti gradonačelnica. Dobro, to je... Dakle, to je bilo ovako prije našeg pravog glasanja o sadržajima moram naglasiti, dakle sada su i uredba i direktiva povezani, to vam moramo unaprijed naglasiti. Zbog toga ćemo glasati o oba dosjeja zajedno. Prvo glasamo skupno o uredbi, ali to jasno ima, će se odraziti, ima posljedice po direktivu. Zbog toga ćemo ovisno o rezultatu prvog glasanja odmah preći na završno glasanje. Dakle, počinjemo sa s uredbom. Počinjemo dakle sa glasanjem o odbijanjem o komisijnom prijedlogu o stavljanju van snage uredbe stare. Zatvaramo to glasanje. Dobro, zatvaramo. Dvadeset jedan za, četrnaest protiv i dva suzdržana, što znači da možemo odmah prijeći na konačno glasanje i konačno zaključno glasanje otvaram ga. Još dvoje treba glasati. Dvoje ljudi. Dobro, zatvoramo. Zaključno glasanje 14 za, 22 protiv i 1 sazdržan, suzdržan. Dakle, evo, Panis će objasniti. Evo, izvolite, imate riječ. Jednostavno, vi ste odbili prijedlog komisije. Ali niste usvojili izvješće koje je trebalo ići na plenarnu, a to bi omogućilo plenarnoj da odlučuje o odbijanju. Drugim riječima, to znači da sada nemamo izvješće, imate mogućnost ili da počnete od početka čitav posao ili da ne činite ništa. Hvala Panosu. A sada riječ imaju izvjestitelji o tom dosjeu. Prvo Mortan, izvolite, imate riječ. Hvala. Netko mi je jutros rekao da se jučer slavila 25. obljetnica uvođenja unutarnjeg tržišta. Mislim da je to zaista vrijedno slavlja i nadao sam se da ćemo danas nastaviti sa slavljem, ali to se neće dogoditi. Dakle, nećemo imati izvješće IMKO o tome i ne mogu reći da sam baš iznenađen. Mi smo već dugo vremena zapravo vidjeli, već odavno smo vidjeli kamo to ide, iako nam je to žao kao izvjestitelju. Jer eh, mi smo promašili de facto svoju šansu i mislim da sljedećih mjeseci svi mogu razmišljati o tome i pogotovo, pogotovo tijekom predizborne kampanje i izbora sljedećih godina. Evo, jedino što mogu reći s naše pozicije da je to vrijedno žaljenja. Aneli, mogu se zahvaliti čitavom našem timu suradnika na sjajnoj suradnji, na odličnom poslu mi smo vrlo usko surađivali, žao mi je što nismo uspjeli poboljšati situaciju i isto mogu reći da mi je drago da su bar neki ljudi pročitali izvješće koje je bilo potpuno dosta različito od ishodišnog e, prijedloga komisije. Isto hvala puno Ana i gospodinu Rozatiju na njihovom predanom radu. Mislim da su vrlo dobro pre doprinose dali konačnom rezultatu. Vi ste se borili i uvijek za unutarnje tržište i to smo svi pribilježili, ali nažalost na koncu rezultat nije onakav kako smo se nadali želili. I zatim želim tajništu zahvaliti kao i mom vlastitom timu suradnika. Bio je to jedan sjajna suradnja i nadam se da će se možda u neko drugo vrijeme sve to skupa još isplatiti. Mi se radujemo i nadamo se da će možda u sljedećem mandatu doći vrijeme za to. Hvala lijepo, evo sad da i ja uzmem riječ i ja sam bila izvjestiteljica za uredbu i moramo na početku zahvaliti mnogim ljudima, prvo Mortenu kao su izvjestitelju. Bila je to stvarno veliki užitak naša suradnja, naravno mi nismo sami radili, Imali smo jako puno pomoći od naših e, asistenata Sophie Claire, Sozana iz tajništva Antjeri. Previše ih je sjajnih naših kolega i suradnika da bi ih ovdje sve imenovali. I nadamo se da će to ipak biti unatoč svemu jedan korak dalje u završetku unutarnjeg tržišta. Hvala i izvjestiteljima u Sjeni, posebno Ana Mariji i gospodinu Rozatiju na sjajnom odrađenom poslu. Moram vam reći kad sam postala predsjednica ovog odbora, mislila sam da mi svi radimo zajedno i branimo jedinst, naše unutarnje tržište i da ćemo iskoristiti svaku mogućnost koja nam se ukazuje da unaprijedimo to naše unutarnje tržište i to zato što je to toliko važno za naše građane. To je nedvojbeno jedno od najvećih postignuća Europske unije koje možemo najbolje našim građanima pokazati onu dodanu vrijednost koju im Unija donosi. I zato sam bila i razočarana da u nekim klubovima zastupnika, neki zastupnici za koje sam bila uvjerena da će zapravo vući s nama u istom pravcu, ali oni nisu eto, htjeli iskoristiti ovu šansu da našim građanima pokažu koliko je to bitno i koliko je to dodana vrijednost. No hvala svima koji su vjerovali u ovo i dalje vjeruju to, a time bih htjela zatvoriti ovaj dosje. No prije nego što krenemo na iduću točku dnevnog reda, ja bih riječ dala još e, e, kolegama koji su se htjeli javiti za riječ. Virginia Rozier, izvolite. Evo, Prošlo je 15 mjeseci od paketa uslugama komisije. Pažljivo smo pogledali što stoji u određenim izglasanim prijedlozima uz velike, značajne izmjene. Mislim na paket mjera o testima, testovima za proporcionalnost, no ovo što smo danas e, glasali, to je po mom mišljenju već unaprijed bilo osuđeno. Zašto? Zato što tu imamo staru ideju, staru ideju koja je stavljena više navrata na dnevni red ovog parlamenta, koja je svojevremeno skoro upropasla pokušaj e, integracije direktive o e, uslugama. A to je pitanje načela zemlje podrijekla. I danas je bilo neizbježno da dođemo do istog rezultata i meni je jako drago zbog toga. Sad objašnjavano nam je da to nije u prijedlogu, ali dobro, evo, volim ja sam iz, evo ovdje u Magritovoj zemlji, prič, volimo nadrealizam, kaže se da nema zemlje porijekla, ali o čem pričamo. Dakle, vlasti države porijekla izdaju karticu i zemlja odredišta ima jako malo mogućnosti da se suprostavi tome. No, naravno, što god nam govorili, načelo zemlje porijekla bilo je u središtu ovog prijedloga i ne znači da ako uz, na staru ideju naljepimo riječ digitalno, znači da imamo novu ideju. Ne. Dakle, ovdje se podriva europska solidarnost. To je načelo jedinstva, jer ovdje imamo narode i pravila koja se ujedinjuju, e, razjedinjuju i onda idemo na minimalne uredbene, porezne i ostale e, principe i ovo je poraženo i nadam se da mi se primiti to na znanje jer ovo nije put kojim treba ići ako želimo pojačati unutarnju koheziju, solidarnost i unutarnje tržište. No u svakom slučaju normalno je da odbor Inko e, bude protiv ovoga, dakle bili smo jednoglasni, ovdje imamo četiri inicijative, četiri odbacivanja i nadam se da ćemo budući ići više u smjeru socijalnog društvenog napretka i solidarnosti, a ne ići ovim e, krivim putem konkurencije sviju protiv sviju. A sada možemo našu Molim, raspravu nastaviti tako da samo se može javiti onaj ko će govoriti o ishodu glasanja, a ne o detaljima dosija. Molim. Hvala lijepo. I e, hvala vam što ste mi dali riječ. Ja sam bila jedna od e, izvjestiteljica u Sjeni za ovaj, ovo izvješće. I doista moram vam reći da smo ovdje zapravo jedan napisali dio povijesti Evropske unije. Jer vidite, i vi ste sami to postavili tako da je ovo bila borba između onih koji su bili za Evropsku uniju, onih protivnika, onih koji su bili za jedinstveno unutarnje tržište i onih koji su bili protiv. Ja baš ne mislim da je to skroz tako, jer bilo je onih koji nisu bili za ovaj dosije, ali svejedno su za Evropsku uniju. I, međutim, ako mislite da postoje oni koji smatraju da ovaj prijedlog neće donijeti dodanu vrijednost našim građanima, onda je u redu da odbiju čitav ovaj dosje i da pričekaju neki drugi trenutak. Dakle, ne znamo u kojoj mjeri bi to uopće ovaj dosje pomogao malim i srednjim gospodarstvima u raznim zemljama. No, svakako želimo zahvaliti komisiji na prijedlogu koje je dala, ali mi nismo mogli postići rezultat koji bi onda pomogao ovoj situaciji. Evropska unija je stvorila i kreirala je dakle puno, puno zakonodavnih propis akata koji zapravo samo otežavaju život ljudima jer citava mm, želja za i ideja, cijela ideja o Ujedinjenoj Europi nije bila dovoljno dobro ugrađena ovaj prijedlog. Mislim da je stoga on i odbijen. Hvala lijepa. Riječ sada ima Ana Mari. Hvala puno. Ja u cijelosti, mislim, poštujem glas, kako su glasali moji kolege. Ali ne bih sad ulazila u to da li smo pisali povijest. Mislim da je činjenica da je ovo glasanje pokazalo neuspjeh parlamenta i da nismo jednostavno uspjeli komisijin prijedlog poboljšati na korist naših građana. Mi nismo ništa bolje ni ništa drugčije predložili. Mi smo imali šansu da kroz pregovore u trijalogu da postignemo nešto što bi bilo na korist građana. A mi znamo da nema mogućnosti za komisiju da predloži novi revidirani tekst jer jednostavno nema vremena unutar ovog mandata za nas da to u okviru demokratskog procesa onda dalje pročitamo i obradimo, usvojimo ili tako. Prema tome, ovaj parlament je bio zapravo negativna snaga i to u odnosu na ovih 70% evropske ekonomije, a to je tržište e, usluga. I poruka za naše mala i srednja poduzeća je da mi kao negativni element, kao parlament nismo ništa učinili. A ono što smo mi sada trebali učiniti je da im prije kraja našeg mandata damo bolju alternativu. A činjenica je da mi smo mi učinili malo do sada, a od sada pa do kraja našeg mandata nećemo ništa učiniti da otvorimo tržište za sve usluge i da pomognemo malim i srednjim poduzećima da im pomažemo da se recimo prekogranično prošire. To je rezultat ovog glasanja. To je jedna vrlo, vrlo važna politička poruka. To je ujedno poruka da Zapad i Istok jedni drugima ne vjeruju. Zapad i istok Evropske unije. Jer pitanje zemlje podrijetla je ujedno zapravo pitanje slobode kretanja ljudi i usluga. A to je trebalo biti u duhu naših osnivačkih ugovora ali neki su to recimo različito se to kompletno različito tumačili. Mi koji smo bili za ovaj dosje, za ovaj izvješće, za napredak, mi smo bili za slobodu kretanja, a oni drugi su dobili. Hvala sada. Kolega Rozati, da i ja sam jako razočaran ishodom glasanja, ali nisam namjeravao govoriti jer za, poštujem naravno rezultat glasanja ali na kraju sam ipak uzeo riječ zato što sam preče, ponovno čuo da se ponavlja isti lažni krivi argument danas opet. I da vam kažem, mi smo jako puno radili na tom početnom prijedlogu i učinili smo jako puno da uzmemo u obzir sve zabrinutosti iz drugih političkih klubova i mislim da smo na kraju postigli dobar kompromis. Nema u novoj verziji nikakvog načela zemlje podrijetla. Nema nikakvog potkapanja prava zemlje domaćina. To ima prijedlogu je jedna vrlo važna dodana vrijednost bila uključena. Međutim, nažalost, neki kolege iz nekih klubova su jednostavno odlučili ne surađivati. Odbili su svaku suradnju i ta odbitak, odbijanje te svake suradnje i da se pokuša popraviti prijedlog, to, to njihovo odbijanje, to je bilo veliko razočaranje, razočaranje za mene. I sad očekujući presudu odbora i to apropo odbora koji je zadužen za razvoj unutarnjeg tržišta, mogu samo reći da doista smo donijeli odluku koja pokazuje da tu da su zapravo prevladale tendencije protekcionizmu i nacionalni strahovi, a mi imamo evropske odgovornosti, odgovornost za čitavu uniju. I ako budemo, recimo, kad je, ako svaki kontroverzni dio našeg zakonodavstva svedemo samo na to pitanje nacionalnih strahova i zapravo još na manje, na samo interese dijelova naših izbornih baza, mi nećemo nikamo doći i nikad neće naše unutarnje tržište, kao recimo ni ovo unutarnje tržište za pružanje usluga, nikad neće profunkcionirati u cijelosti kako bi trebalo kompletno. Gospodin Egnju. Hvala. Ja e, sam zapravo zaznenađen svim što sam čuo danas ujutro. Dobro je da vidimo da se ljudi koji su izabrani od strane naroda zastupnici napokon usprotive komisije. Ja se sjećam u prošlom mandatu do 2014. smo imali veliko glasanje pred odborom Agri i tamo je isto tako je odbijeno kao i ovdje. Ali mi nismo bilo je 8000 amandmana na onaj prijedlog koji nije bio zadovoljavajući ni dobar i na kraju sve se raspalo i za godinu dana su svi tražili ponovno više reforme ZPP-a. Prema tome, dobro ste to učinili e, zastupnici. Vi možete sljedeće godine izaći pred svoju izbornu bazu i reći im da, mi smo se usprotivili komisiji, vidite, i uspjeli smo ništa ne učiniti. Puno sreće s tim. A sada gospodin De Jong, zadnji klub zastupnika, onda smo sve saslušali. Hvala lijepo. Hvala. I ja moram nešto reći. Drago mi je Drago mi je što imamo taj rezultat koji imamo danas, ali ne zbog ovih već spomenutih razloga. Ovo nije riječ nije u pitanju da li smo za ili protiv Unije, nego je pitanje da li smo za socijalni dumping ili protiv njega. Ovdje je pitanje da li smo protiv zloporabe slobode kretanja. I tu smo imali velikih briga i strahova. Mi želimo socijalnu Europu, želimo unutarnje tržište koji se kad kad mora obuzdati zbog socijalnih razloga, ali to nema nikakve veze s time što smo, da li smo mi za Uniju ili protiv Unije. Mi podržavamo Uniju i na području pružanja usluga, a kod ovog prijedloga komisije, kod ova dva prijedloga komisije, nismo vidjeli nikakvu mogućnost da se e, djeluje protiv nepoštene konkurencije i socijalnog dumpinga. Nama treba socijalnija Europa. Dobro, sada zatvaramo zaključujemo ovu točku, ali još moramo glasati o usmenom pitanju koje smo danas prije podne e, formulirali za komisiju, a to je u pitanju su punjači žični ili bežični. Dakle, da li se slažete da to pitanje koje se iskristaliziralo sada postavimo Europskoj komisiji? Otvaram glasanje. Još jedan glas fali. Dobro. Zaključujemo glasanje. Dakle, izglasali smo postavljanje pitanja komisiji. Pitanje je prošlo. Hvala vam. A sada bih završila sa glasanjem. I nastavljamo s dnevnim redom i prelazimo na mišljenje o um, željezničkom prometu i prava i obveze putnika u željezničkom prometu. Hvala. Sada riječ ima izvjestitelj gospodin De Jong. Izvolite. Pa, Okay, now that, uh, Dobro. Evo kad smo se sad vratili, gospodine de Jong, eh, vama dajem riječ kao izvjestitelju. Izvolite. Dakle, hvala gospođo predsjedavajuća. Nakon ovog uzbuđenja oko glasanja moramo se vratiti na našu temu kojom se bavimo ovdje u odboru, to je unutarnje tržište i zaštita potrošača. U ovom slučaju radi se o zaštiti putnika u željezničkom prometu. Kada pogledate što se događa u odboru TRAN, tada možete vidjeti da IMCO sada stoji pred vrlo važnim zadatkom, jer izvješće koje je tamo predstavljeno ne uzima baš u obzir zaštitu potrošača potrošača u puno manjoj mjeri nego što to čini primjerice Europska komisija. Prijedlozi Europske komisije idu u smjeru bolje zaštite potrošača, putnika i naš odbor mora razmotriti taj aspekt. Tako da ja u svojem izvješću pokušavam stvoriti jasniju sliku, govoriti jasnijim jezikom, kada je riječ o problemima s kojima su suočeni putnici i njihovim pravima. Mislim da bi tu trebalo razjasniti neke, neka pitanja koja baš nisu jasna kada je riječ o Europskoj komisiji. Primjerice kada se radi o višoj sili, kod mnogih klubova je problem da tu dolazi do velike pravne sigurnosti. Dakle, putnici ne znaju koja su njihova prava u slučaju više sile i ja predlažem da se ovaj pojam više sile ne inkorporira u pravni tekst. Zatim još jedna stvar E, gdje bismo htjeli poboljšati predlog Europske komisije, to je pravo na odštetu kada je riječ o brzim vlakovima i njihovom kašnjenju. Europska komisija je rekla da je otvorena da se rokovi za E, odštetu, e, odnosno vremena za e, odštetu mogu smanjiti. Primjerice da dobijete odštetu ako brzi vlak kasni samo 30 minuta. To je dakle prijedlog komisije. Jer ponekad vam je i tih 30 minuta odlučujuće. Zatim još jedna tema gdje je Europska komisija izradila neke dobre prijedloge je e, pitanje presjedanja. Ja sam također iznio neke prijedloge u svojem izvješću kako bi poboljšao transparentnost. Dakle, s jedne strane želimo znati više o cijenama, a s druge strane se moramo naravno pobrinuti za to da, da ne dođe do prevelikog poskupljenja, ovisno o tome gdje rezervirate svoje karte. Primjerice idete iz Brisela u Pariz. Dakle, ako se radi o presjedanju i zakasnite na drugi vlak, onda ne bi odgovornost trebao snositi putnik da si sam kupi novu kartu za novi vlak. Dakle, to ne bi smjeli svaliti na potrošača. Dakle, o tome se radi kada govorimo o pravima putnika. O tome smo već govorili prošli put. Dakle, postoje željezničke kolodvore gdje više ne možete kupiti e, karte, pa onda morate ući u vlak e, bez valjane karte i morate kupiti istu u vlaku. Mi želimo izbjeći probleme ja imam čitav niz pitanja i imam neke zamisli vezano uz amandmane. Mislim da bismo danas o tome trebali raspraviti. Izvjestitelji u sjeni e, također imaju komentar na moje amandmane. Zatim tu je jedna preporuka da se ponudi pregled svih linija, željezničkih linija u Europi. Dakle, nedostaje nam jedan takav članak. To do duše možete predložiti, ali mislim da bi nam trebao jedan amandman da se to pretvori u pravi članak. Dakle, putnik treba biti informiran o svim mogućnostima. Potrebna nam je platforma. Naravno, takva platforma će biti izrađena kad tad, no ako to prepustimo tržištu, to još može dugo trajati, a mi želimo poboljšati uvjete za putnike. Želimo poboljšati e, uvjete i trebamo e, dovoljnu transparentnost. Ja sam otvoren za vaše prijedloge i organizacije za zaštitu putnika često kažu da je pojam high speed, dakle brzih vlakova, definiran. Dakle, da li ćemo isplaćivanje odštete ograničiti samo na takve brze vlakove ili ćemo to proširiti na sve vlakove? Zanima me vaše mišljenje i vaše, vaše komentari. Floor to the shadow Hvala, sada dajem riječ izvjestiteljima o sjenu ime Evropske pučke stranke, Rozatun, ali ne znam da li je netko tu iz Gospodin Rozat, izvolite. Hvala, predsjednice. Gospođa Tun nije nažalost mogla doći na ovaj sastanak, ispričava se i tome nije uzrok e, kašnjenje vlakova. Ono me zamolio da zamenim, tako da će to napraviti i pročitati njenu bilješku. Gospodin Tun vjeruje da sveukupno mišljenje koje predstavlja gospodin De Viong uspostavlja valjanu ravnotežu i dosta sliči njenim stavima. Ovdje se uključuje prethodna e, formulacija osoba sa hendikepom i smanjena mobilnost, to je članak 24. Gospodin Tun se također slaže da tri sata preduvjeta za pružanje asistencije jest e, preduvjet da se ne spriječava ljude s hendikepom da putuju. Gospodin Tun potpunosti podržava prijedlog e, izvjestitelja o zabrani svakog vida diskriminacije, to članak 5. i jake formulacije o pravima putnika glede prava putovanja s biciklima, članak 6. Gospodin Tun također smatra da trebamo raditi na iznosima kompenzacije za kašnjenje. Prago 30 minuta za kompenzaciju, čak i ako se primjenjuje samo na vlakove e, koji putuju velikom brzinom, može biti nedovoljno i ne pruža zadovoljavajući poticaj e, operaterima da smanje kašnjenja. Nije dovoljno da željeznička poduzeća budu samo ohrabrena da daju kompenzacije putem karata. Ono što je relevantno je da se jevo putovanje mora biti pokriveno pravima i zaštom u slučaju da nešto krene po zlu. Gospođa Tun misli da je pris podacima ključnog značaja za oslobađanje tržišta. Ne možemo dopustiti situaciju u kojoj jedan operator ne stavlja na raspolaganje informacije o cijenama drugim konkurentima i neovisnim e, online platformama. Željeznički promet e, e, i putnik mora moći kupiti sve karte putem online platformi kako mogu porediti cijene i usluge koje su na raspolaganju na tržištu. Gospođa Tun e, se veseli budućoj suradnji sa gospodinom izvjesteljem i svim drugim izvjestiteljima u Sjeni. Hvala Lucy Andersonu i Mesida. Hvala predsjednice. Doista podržavam e, izvješće gospodina De Jonga i moram reći da kolege na IMCO imaju iz SID-a jako blagonaklono gledaju na ovo izvješće. Ovo je jako važno za europljane jer prava u željezničkom prometu su problematična u brojnim zemljama već dosta dugo i to je naša obveza nas u parlamentu da to dobro napravimo. Htjela sam naglasiti nekoliko tema što se tiče e, klauzule o force majeure, po mom razumijevanju opravdanje za tako što u željenici ne postoji, nije ista stvar kao i u zrakoplovnoj industriji iz čitavog niza razloga. Kao prvo u brojnim slučajevima diljem država članica Europske unije ženica ima nema iste odnose kao zrakoplovna kompanija. Zatim, sva pitanja troškova su takva da ne bi stvorila puno pravne sigurnosti. Dakle, kao što je u zračnom prometu slučaj. Imali smo puno sporova koje se, koje se moglo izbjeći, tako da se nadam da će se im držati stava izvjestitelja po ovom pitanju. Zatim drugo ključno pitanje tiče se izuzeća. Jer i u ovom slučaju moram reći da su država članice imali puno vremena da ovo naprave kako valja u svojim našim državama i puno je uloženo u prometne infrastrukture diljem Europske unije, tako da je doista vrijeme da se izuzeća povuku ili najvećim dijelom da ih se ukine. To je najvažnija stvar za mene. I za kraj, predsjednice, želim reći da moramo dobro paziti na rokove, jer kao što rekao, postoje velike brige, brojne brige. Nažalost, federacija Europske udruge putnika i poslovni sektor koji želi pružiti bolje usluge glede kupovanja karata nisu dobro reagirali na trenutne rasprave u odboru TRAN i okrenuli se prema nama kako bi se uspostavila bolja ravnoteža. Rokovi su jako tjesni, imamo problema s odborom TRAN i po pitanju drugih dosija, ostali smo, ističe vrijeme i nažalost oni će donijeti svoje odluke prije nego što mi iznesemo svoje mišljenje. Ja bih doista željela da izbjegnemo tako što u ovom slučaju, dakle, ako sam dobro shvatila, najbolje bilo da završimo ovaj dosije i krenemo u, tri, na tri, u do kraja godine. I, no, bilo bi dobro da osnete u bliskoj, da, imate blisku suradnju s predsjednicom Trana po ovom pitanju. Doista bi vam bila zahvalna. Hvala. Hvala. Hvala vama i na savjetu. U ime cr Gos gospodin Sulik izvijestio tako me je zamolio da pročitam njegove komentare. Dakle, gospodin Sulik se ispričava najprije što nije mogao nazočiti u ovom sastanku. Smatra brojne izvjestljeve amandmane pozitivnima. Potpuno se podržava amandman 19. glede rezerviranja e, pomoći za osobe sa hendikepom smatra da je obavijest od 3 sata naprijed dovoljna i za operatere, kao što je to već netko tražio. Uvažava također amandmane 21. i 229. gdje se brišu detalji koji se tiču dodatka trećega. ponekad je manje bolje. on smatra da željeznički operateri znaju najbolje koje su najvažnije informacije za putnike, a što su spemovi. Um, uh, Bilo bi mu drago također da se primjenjuje načelo ponude i potražnje, osobito pitanju vlakova viske brzine i ne podržava amandman 16. Uvjeren je da su najvažnije mjere otvaranje tržišta privatnim poduzećima. Europsku željenicu europskom željeznicom dominiraju i dalje nekolicina državnih poduzeća, no manje tržišnog natjecanja znači manje kvalitetnih usluga za klijente. Što se amandmana trećeg tiče, on bi želio biti još stroži i inzistirao da bude obvezna dijeljenje svih podataka o cijenama, članak 9. stavak 2. Često slučaj da prodavači karata stave na raspolaganje s e, kupcima sve informacije kojima raspolažu, ali oni sami ne raspolažu punim informacijama. Stoga smatra da je obvezna, e, obvezno dijeljenje informacija o cijenama e, između pružatelja usluga ključnog značaja i operatera. Što se tiče tržišta prodaje karata, ono nije zadovoljavajuće, boji se da velik neki pružatelji usluga ne žele surađivati sa privatnim konkurentskim sektorom. Podržava amandman 15. jer misli da je to pravi korak u korak pravom smjeru. Karte za cijelo, cijelokupno putovanje i zasebne karte su važna stavka također, no pitanje kvalitete usluge je najvažnije. Ova mjera također uklanja motivaciju velikih pružatelja usluga da ne surađuju s privatnim konkurentima. Razlika cijena između eh, različitih karata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 svoje vremeno prodaja zasebnih karata, odnosno parceliranje karata i putovanja nije bilo moguće, no danas je to nešto što može omogućiti da se poveća konkurentnost između različitih operatera, a poslično tome poboljša kvalitetu usluge za putnike. Stoga bi želio iskoristiti ovu prigodu, a u korist europskih potrošača. Dakle, evo, toliko od njega. A u ime Aldea, van Hvala gospođa predsjedavajuća. Dopustite da čestitam gospodinu De Jongu na izvješću. On ovdje potrošača stavlja u fokus. Lucy Anderson je rekla da dijeli njegovu zabrinutost. kada je riječ o tekstu Europske komisije. Dakle, moramo, kao što je gospodin De Jong, staviti potrošača u samu srž kako bi on znao koja su njegova prava. Želim naglasiti tri stvari. Kao prvo, mislim da koncept više sila trebamo brisati u zračnom prometu i željezničkom prometu postoji izuzeće. Izuzeće u slučaju više sile i mislim da bismo to trebali brisati. To proizlazi iz procjene učinka. Jer u načelu se tako samo želi uštediti novac kada je riječ o željezničkim operaterima. Zatim osobe sa invalidnosti i smanjene mobilnosti. Moramo učiniti naše kolodvore pristupačnijima i izvjestitelj je u pravu. Dakle, treba pružiti e, podršku na železničkim kolodvorima i treba smanjiti rok sa 48 na 24, pa čak i na 3 sata. U Nizozemskoj možete već zatražiti potporu na kolodvoru, podršku, pomoć na kolodvoru već e, samo sat vremena ranije. No, naravno, nisu uvjeti u svim državama isti, no izvjestitelj je u pravu. Dakle, moramo uspostaviti ravnotežu između prava potrošača i troškova koja nastaju željezničkim operaterima. Mi moramo smanjiti kašnjenja. Osim toga, tu se spominje i reforma. Nisam siguran da li se to odnosi samo na um, vlakove koji putuju velikom brzinom, preko 200 km po satu, pa je moje pitanje zašto bismo razlikovali između onih brzih i manjih bržih vlakova. Mislim da i tu potrošača trebamo staviti u fokus. No, naravno, moramo misliti i na željeznička poduzeća. Po pa jednom pitanju se ne slažem sa izvjestiteljem. Radi se o svim podacima navedenima u prilogu broj 3. Zašto bismo iz predloga Europske komisije brisali mjeriti znači znati? Zašto bismo to brisali? Zatim amandman 21 do 29 baš i ne bih htio podržati. Odbor IMKO mora odboru TRAN poslati jasan signal i izvjestitelju, a to možemo pomoću pravila 43+. I želimo prihvatiti ovo izvješće koje putnika stavlja u fokus. Uh, Hvala ime zelenih Julija Reda. Hvala predsjednice, želim također zahvaliti izvjestitelju. Sražimo se sa općim smjerom kojim se ide, koji je puno bolje fokusiran na potrošače, puno više nego u odboru TRAN. Jako je važno da ovaj odbor igra važnu ulogu glede ovog dosija. Što se tiče čitavog niza aspekata, mi bismo htjeli ići čak i dalje od onoga što predlaže izvjestitelj kao prvo u potpunosti slažemo sa brisanjem e, iznimke force majeure koja jednostavno nema smisla u kontekstu željezničkog putovanja jer imamo, znamo za primjere kada jednostavno se vlak e, vlak stane zato što eto na veliko novče iznenađenje padne snijeg u siječnju. Dakle, to ne treba biti nikakvo iznenađenje. Što se tiče karata, mi smo htjeli da to postane obvezujuće, dakle s jedne strane da se može prodati karte za cjelokupno putovanje, ali isto tako i da sve, sva poduzeća surađuju, razmjenjuju informacije e, za kupovinu cijene kako bi omogućili kupovanje neometano kupovanje. Što se tiče ove europske platforme koje predlaže izvjestitelj, mislim da to je jedan način da se postara da postoji referentno mjesto za, jedinstveno referentno mjesto za potrošače i potrud kako mi bismo trebali učiniti sve što našoj moći kako bi to bilo moguće i kako bi postala puna interoperabilnost. Slažem se s komentarima kolega glede specifičnih kompenzacija koje ne bi trebale biti ograničene na visku na vlakove velike brzine. Slažemo se skraćenjem e, razdoblja za traženje pomoći za osobe s manjene mobilnosti, no želim spomenuti i načelo jednakog postupanja za osobe s manjene mobilnosti. To je temeljno pravo. Imamo primjere gdje je moguće da osoblje, željenko osoblje bude dobro valjeno obučeno. Tako da bilo dobro razmotriti situaciju popnizemske za jednogodišnje razdoblje ili možda privremeno razdoblje kako bi došlo do te obuke jer to treba napraviti, ali treba uzeti, ako želimo uzeti za ozbiljno pitanje temeljnih prava, onda se moram postaviti da ljudi s manjene mobilnosti mogu putovati željeznicom ne u istim uvjetima kao i drugi. Također ćemo uložiti amandman o bavljanjem pritužbama eh, od strane nacionalnih tijela za provedbu. Ne mislimo da treba produžavati to rok za složene slučajeve, predmete, jer bi to za potrošače bio predug rok i također mislimo da treba postojati obveza za operatere da sudjeluju u alternativnom načinu rješavanja sporova. Naravno da to ne nanosi štetu stranama. Dakle, IMCO se bavi interesom potrošača, interoperabilnosti olakšanja prekograničnog putovanja na prvo mjesto. To nije samo dobro za ljude koji koriste vlakove, već i za okoliš i doista podržavamo opći smjer ove, ovog dokumenta i nadam se da ćemo moći pojačati dodatno ovo izvješće. Hvala. gospodine Švabima, riječ. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Želim se zahvaliti izvjestitelju. Meni osobno je važno da u ovom mišljenju naglasimo da postoje mnoga pravila koja do 2020. i dalje e, vrijede samo za nacionalne operatere, e, a e, to bi trebalo promijeniti nakon 2020. jer bi na taj način trebali olakšati prekogranični promet jel često na granicama prestaju putnička prava, stoga mislim da trebamo usmjeriti pažnju na prekogranične usluge prijevoza kako bi iz Brisela u Köln primjerice putnici mogli putovati na jedinstven, na jednak e, način i stoga mislim da je ovaj predlog Europske komisije dobar i da će ovo mišljenje tome pridonijeti. Hvala. Hvala, gospođo Svasvalda, izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljica. Ja također smatram da je ovo izvješće dobro. No, naravno, potrebna su neka poboljšanja. Ja ću sada navesti samo jedno Ponekad je profesionalno iskustvo od vrlo važnog značaja. Ja sam e, radila preko 25 godina sa osobama s invaliditetom i zato e, smatram da je vrlo važno da ljudi s hendikepom i koji ne mogu sudjelovati u javnom e, životu, da njih treba staviti u fokus i u ovom izvješću je vrijeme za traženje eh, asistencije skraćeno na tri sata, ali mislim da bi bilo bolje kada bismo imali pristupačnije kolodvore. Dakle, kada bismo kolodvore prilagodili kako bi svi ljudi imali jednak pristup prometnim sredstvima. Dakle, to e, ne bi značilo da bi e, samo na taj način olakšali osobama s invaliditetom, nego i onim starijim sugrađanima pristup kolodvorima. Ili primjerice, sjetite se obitelji sa kolicima za djecu, njima bi to isto olakšalo život. Dakle, bilo bi potrebno prilagoditi kolodvore kako bi bili pristupačni svima. Stoga molim da još jedan puta razmotrite e, ovaj predlog. Dakle, tri e, sata to je ok za traženje asistencije, ali e, primjerice u Njemačkoj imamo sada taj veliki projekt da želimo prilagoditi željezničke e, kolodvore osobama s invaliditetom i mislim da to trebamo učiniti u cijeloj Europi. E, e, Hvala. To je također i tema rasprave u Europskom zakonu o pristupačnosti, a sada smo u fazi trijaloga. Prije nego riječ izvjestiteljima, želim dati riječ Europskoj komisiji, gospođi Kotshaus, koja je načelnica odjela B5 u Digimu. Izvolite. Hvala lijepo. S naše aspekta samo bih žela reći puno hvala na podršci našem prijedlogu koji sam vidjela u izvješću, a i čula od zastupnika u ovoj dvorani. Ja bih se sad samo skoncentrila na nekoliko točaka gdje ste se vi pitali kakav je naš pristup. Prvo bi bio članak 9 platforme. platforma. Vi ste rekli da biste išli još malo dalje ali u tom kontekstu bih vam samo ukazala na naš delegirani akt o multimodalnom, dakle o službi, Europskoj službi za informacije o multimedalnom prometu koji smo mi zapravo u svibnju usvojili prošle godine. I to vam daje možda malo pozadine o tome kako izgleda za tu platformu kao i za tu e, IKT bazu za takav informacijski centar, da vidite za takvu informacije informaciju o multimodalnom prometu. I onda vidite malo probleme s kojima se mi tu trebamo nositi. Vidjet ćete ako to proučite da imamo jedan vrlo koherentan, vrlo konsekventan pristup. Zatim što se tiče kašnjenja vlakova velike brzine, toga se nizu to nismo ulazili, ali ako vi želite jaču diferenciranje može se na tome još poraditi jer mi za sada još nismo htjeli o tome to uopće načimet zato što su mogućnosti u 28 zemalja članica vrlo, vrlo različite, veliki je raspon, pa zato nismo htjeli u to sad ulaziti. Zatim viša sila. Opravdanje zato je bila presuda, kao što znate, Europskog suda. Htjeli smo imati dakle ravnopravnost i potpuno istu situaciju za četiri vrste prometa, ali kao što i sami znate to zrakoplovi primjerice nisu naravno vlakovi. Ali zato smo i predložili ovo što jesmo u našem tekstu i što nam de facto olakšava život jer ne moramo imati problema sa sudskom praksom i tumačenjem sudskih presuda kako se s time moramo nositi trenutno u zračnom prijevozu. Gledi izuzeća, mi smo predložili smanjenje izuzeća i da li pripremili smo posebno izvješće o izuzećima i tu se vidi da se prava putnika u zemljama članicama na vrlo različite načine provodi i um, u zemljama članicama i da de facto nemate baš istu razinu zaštite. Pa onda bismo mi htjeli smanjiti broj izuzeća i podrška za to nam jako dobro došla vaša. Zatim pitanje sa osoba sa invaliditetima različitim. Puno vam hvala da ste nas i tu podržali, posebno što kako ja to vidim, izvjestitelj nije predložio nikakve recimo izmjene našem prijedlogu treninga, edukacije i tako dalje. To je jako bitno jer posebno za osoblje i zaposlenike koji su novi u svojoj službi, za njih je posebno važno da se educiraju jer oni će izravno kontaktirati i raditi sa osobama koje imaju invaliditet neki. Zatim pitanje, pitanje karata za vožnju. Dakle, ovo što smo mi ovdje naveli, to je rezervna pozicija. Drugim riječima, ako putniku nije potpuno jasno što je, da li je to karta za jednu vožnju ili je to karta za čitav niz, dakle kompletan putovanje koji se sastoji od različitih modula. Mislim da ću, trebamo još malo dalje raspravljati o tome i razmatrati to s obzirom na stanje koje vlada na tržištu trenutno. Mislim dakle da je u vezi sa ovim člankom potrebno još dalje razmatranje i ka, sa, na obje strane, dakle kod oba su, su zakonodavca u ovom procesu zakonodavnom. Što se tiče ATR-a, dakle da to bude alternativna način rješenja sporova, da to bude obvezno. Ja sam upravo razgovarala sa našim kolegama u općoj upravi Justice za pravosuđe i oni su recimo radili dalje na tome šta se događa kod različitih sporova vezanih za online platforme, ali to se mora isto eh, i razgovarali smo i sa kolegama u unutarnjim poslovima i provođenju zakona. Jer vidite, situacija u zemljama članicama je jako različita i tu će biti problema s tim što smo to želimo, ako želimo da to bude obvezno. Mi imamo jako različite situacije kod ATR eh, regulacije i rješenje recimo sporova vezanih za online platforme. Dakle, moramo uzeti u obzir tu vrlo različite stanje u, u zemljama članicama ako to činimo obaveznim. A hvala vam na tome što ste nam dali riječ. Hvala na ovim pojašnjenjima. A sada konačno kad krajnju riječ ima naš izvjestitelj, izvolite, hvala. Hvala lijepo. Biću vrlo, vrlo kratak. Jako su, jako su mi dobrodošle i drago mi je čuti reakcije mojih kolega. Mislim da svi idemo u istom pravcu, vučemo prema istom cilju. Ovaj propis i pravilo broj 53 se ponovno dokazalo i opstalo je. Mi moramo kao IMKO u svakom slučaju, to je naša nadležnost, dakle mi kao odbor moramo slijediti nastavak rada na ovom dosjeu i moramo vidjeti kako će izvješće proći i kako će izgledati glasanje. Jer nama je uvijek u prvom planu interes potrošača koji moramo zaštititi. Zatim, ono što je rekla kolegica Lucy Anderson, malo prije nego što bude Tran glasao, glasat ćemo mi. A kod amandmana postoje stanovite razlike i neke nesuglasice, možda će Tran biti prije pozvan da se tim pozabavi. Ali svakako moramo prije samo glasanja u Tranu još jedan puta ukazati na prava putnika, naglašeno to su, mislim, one točke u kojima se kolege nisu baš slagale s mojim izvješćem. A apropo, to su inače iste te točke kod kojih i ja osobno nudim još amandmane. Recimo otvoreni podaci, zatim kombinirane karte, kombi karte, dakle transparentnost u cijelosti u odnosu na ponuđače e, željezničkih usluga. Ja sam svakako spreman za kompromis u tim točkama, pa mislim da ćemo naći zajednički put. Zanimljiva je to pomisao da se posebna pozornost posveti osobama s invaliditetom. Ja malo prije nisam o tome govorio, ali vidite, i postoje uvijek i predstavnici tih skupina, tih ljudi. Vidite, vrlo je teško kad vas se uvijek e, tretira prvenstveno kao osobu s invaliditetom. To je vrlo neugodno. Ne, bi se trebalo to uvijek u prvi plan stavljati, na taj način ih izdvajati, to još naglašavati. Možda da nađemo neku bolju jezičnu formulaciju i da to malo ublažimo, preformuliramo i da bude malo taktičnije i njima lakše prihvatiti. Tako da bih e, apsolutno pozdravio ako imate kakvih ideja ili prijedloga u vezi s tim, samo mi dostavite. A možda još nešto gdje imamo eventualno neke nesuglasice. To je sam procedere. Naime, sad sve te informacije trebaju otići do komisije. Ako komisiji nešto nedostaje i nije im baš sasvim jasno što smo mi htjeli postići iz parlamenta u svojem izvješću, uvijek nam se može obratiti ali sad ono što još nije na raspolaganju na tome insistirati možda isto nije idealno. Hvala lijepo. 11. travnja u podne je rok kad, do tad kada ističe rok za podnošenje amandmana. A skrenem, skrećem pozornost da će se tu ići na, u proceduru revizije. Prema tome, prema našem pravilniku, amandmani su prihvatljivi samo ako se odnose na onaj dio prijedloga koji već e, sadrži bitne izmjene koje su išle kao to je onaj dio teksta koji je markiran sivo, obojen sivo, a ostali amandmani na ostale dijelove prijedloga kojih se neće prihvatiti osim ako nisu dakle direktno vezani za tekst koji je napisan u sivoj boji. To bi bilo sve i time bih željela zaključiti naše do podnevno zasjedanje. Hvala svima koji su sudjelovali i prevodiocima i vidimo se u pola tri.